Are you Čast mi je objaviti da je konferencija predsjednika klubova zastupnika upravo odlučila da nagradu Saharov za 2017. godinu za slobodu mišljenja